Dear colleagues, please. Kolege, molim vas, zauzmite svoja mjesta. Trebali bismo započeti naš sastanak. E, već kasnimo tri minute. Hvala lijepa. Otvoram sastanak odbora Regi. Drago mi je e, vidjeti toliko kolega u dvorani. Očekujem da će još više kolega doći nakon glasanja na plenarnom na plenarnoj sjednici. E, počinjemo sa usvajanjem dnevnog reda za današnji sastanak. Ima li komentara? primjedaba nema u redu, onda je e, dnevni red time usvojen. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka 13.4. srpnja. Ukoliko ne bude primjedaba u toku ovog sastanaka, smatrat ćemo da je taj zapisnik usvojen. Četvrta točka našeg dnevnog reda je tehničke prirode, vrlo je važna. Radi se o usvajanju nacrta kalendara za sastanke odbora regije za godinu 2016. Vidjeli ste taj nacrt. Vrlo je komplicirano i teško e, napraviti taj kalendar za sve odbore. Mislim da je kalendar malo bolji nego što je bio za ovu godinu. Imamo manje četvrtaka, ali morate imati na umu da je odluka predsjedništva da se e, e, ponedjeljak ujutro ne uzima, dakle imamo mnogo sastanaka u ponedjeljak popodne i utorak do podne. Da se neko javlja za riječ, gospođa Vana, izvolite. Imam samo kratak komentar. Mi, e, sjećam se da ste najavili da ćemo imati manje četvrtaka, međutim opet imamo mnogo četvrtaka, pa bi možda e, za sljedeću godinu možda bilo dobro da imamo manje četvrtaka. Hvala da u redu, hvala. Da, ovaj put imamo malo manje četvrtaka u kalendaru. E, gospođa Krel. Da, imamo samo zapravo tri četvrtka, ali molim da se to još provjeri jer imam dojam da još uvijek imamo više četvrtaka nego što je prosjek za druge odbore i to je jednostavno teško prihvatiti. Ja se nadam da ćemo u sljedećim tjednima ipak uspjeti organizirati neke izmjene ili da barem pogledamo jer ponekad imamo manje posla da e, možda po neke sastanke barem malo skratimo. Hvala lijepa. Ako nema drugih komentara mogu vam reći da ću e, pisati uredima koji su odgovorni, e, nadležni za ovaj nacrt. E, napisat ću im da e, imamo problema sa brojem sastanaka četvrtkom i da tražimo da se broj tih sastanaka smanji. Hvala, u redu, na kraju ću vam naravno poslati e, konačnu verziju tog kalendara. Peta točka na dnevnom redu su priopćenja predsjednice, imam samo tri. Kao prvo primila sam isprike e, zbog e, odsutnosti gospođe Smolkove iz kluba zastupnika SID. U redu, informirana sam o tome, hvala lijepa. Druga, drugo prioričenje je da smo jutros imali sastanak koordinatora i odluke koje smo donijeli e, poslat ćemo vam mailom u toku dana, u svakom slučaju što prije, prije kraja sastanka. I posljednje priopćenje, odnosno informacija koju sam vam htjela dati je, molim vas e, da e, će primjeti da će 15. listopada e, u parlamentu biti Znači da će se organizirati e, sastanak sporazuma gradonačelnika koji zastupaju više od 6000 e, gradova i općina diljem Europe. Imamo jedan sličan e, događaj koji smo već održali 2013. godine, ako se možda i sjećate, a možda ste i sami sudjelovali u tom sastanku. Dakle, evo, to je priopćenje koje imam, a ove događaj će se održati tijekom Europskog tjedna regija i naših otvorenih dana. Imat ćemo poseban raspored za to. Evo, to su bile moje najave, više nemam nikakvih priopćenja. Pokušala sam biti što brža. Danas imamo e, goste na sastanku. E, sljedeća točka dnevnog reda je razmjena mišljenja sa e, ministricom za održivi razvoj i infrastrukturu Luksemburga i e, koja je Luksemburga koji naravno predsjedava vijećem. Kamil Žira. Oni su prihvatili E, poziv da govore jučer na konferenciji podom 25. 25. obljetnice. E, hvala vam lijepa što ste prihvatili naš poziv i veselim se vašem današnjem izlaganju. Dakle, sada riječ dajem e, gospodinu ministru, a poslije ćete imati priliku komentirati i postaviti pitanja, no naravno posjećam vas da ću odgraničiti vrijeme. Gospodine Žira, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo prezentirati vam aktivnosti naše i našu politiku teritorijalne kohezije luksemburškog predsjedništva. Dopustite da počnem sa, sa politikom teritorijalne kohezije skupa sa našim prijateljima iz Italije i Latvije. E, mi smo pripremili program e, na, e, u tom području kohezijske politike. A to koliko mi znamo se nikad prije nije dogodilo. Mi u tom triju smo imali posebnu odgovornost jer smo <clears throat> e, ovaj program za početnu točku rasprave počinje način na koji Evropska unija tretira e, evropsku koheziju, e, teritorijalnu koheziju koja prema ugovorima treba biti pojačana. <clears throat> Mi smo se pripremili za neformalni za neformalni sastanak ministara smo e, pripremili jedan dokument na tu temu. Predsjedništvo se osobito koncentrira na tri e, točke. Kao prvo, iniciranje jedne strateške rasprave o, o scenarijima teritorijalnog razvoja. Pod našim predsjedništvom mi želimo dalje istražiti E, te e, scenarije do 2050. to može biti korisno za e, dijalog sa drugim politikama i mi to smatramo instrumentom kojim možemo ažurirati našu teritorijalnu agendu do 2020 i u to možemo uključiti i druge općenitije političke prioritete. Jedna od e, najvećih e, slavlosti Europske strategije za 2020. je odsustvo te teritorijalne dimenzije, a razvoj se naravno upravo događa na teritorijalnoj lokalnoj razini i moramo tu e, biti aktivniji. Kao drugo, daljnim razvojem okvira, zakonodavnog okvira za e, bolju integraciju prekograničnih područja kako bismo povećali konkurentnost i poboljšali uvjete života za naše građane. Nova, novo europsko zakonodavstvo mora dati pravne instrumente e, lokalnim i regionalnim tijelima vlasti kako bi se našla rješenja i E, prevazišle prepreke za prekograničnu suradnju. Ta rješenja trebaju biti utemeljena na postojećim zakonima u e, zemljama članicama i <clears throat> mora se naći regulativni okvir koji je primjenjiv na ovu e, na prekograničnu suradnju. Mi smo skupili neke primjere E, dosadašnje e, suradnje i želimo dalje istražiti izvedivosti uvjete za stvaranje e, novih instrumenata i sagraditi procedure za poboljšanje prekogranične suradnje među zemljama članicama, a važno je reći da to ne nadomješta EGDC, nego ga nadopunjava. E, naglašavajući ulogu manjih i srednjih gradova e, koja je do sada bila zanemarena i u političkom i u znanstvenom diskursu, e, mi ćemo dalje poraditi na unapređenju e, te agende. Pitanje je kako policentrična mreža malih i srednjih gradova može surađivati u okviru prekogranične suradnje kako bi skupa postigli jednu e, kritičnu masu, e, a to je istovremeno i područje gdje se povezuju e, teritorijalna i razvojna politika. Dakle, cilj je da e, gradovi i urbane zone mogu e, odigrati svoju ključnu ulogu u postizanju ciljeva za Europsku uniju 2020. E, dakle, od toga očekujemo veliku dodanu vrijednost i sa zanimanjem očekujemo i suradnju sa predstojećim nizozemskim pre, e, predsjedništvom. Tako da mislim da e, pred, sljedeće predsjedništvo nizozemsko se više bavi tom temom nego e, naše luksemburško. Mi pre, pozdravljamo buduće doprinose Europskog parlamenta E, na tom području. Želim naglasiti da kad je riječ o malim i srednjim gradovima i urbanoj agenti ne bismo trebali zaboraviti i ruralna područja koja još uvijek igraju značajnu ulogu i gdje živi veliki e, značajan dio evropskog e, stanovništva. Tu su značajne teme kao što je na primjer decentralizirana proizvodnje energije i slično. Što se tiče interneta, želio bih e, spomenuti jedan od glavnih događaja, kao što je predsjednica već spomenula, u protekla tri dana e, imali smo konferenciju e, u Luksemburgu gdje smo proslavili 25. godišnjicu to je bila izvrsna prigoda za procjenu E, dostignuća Interega, e, to je bila inicijativa komisije iz 1990. i zadovoljstvo nam je e, pozdraviti na to, bilo pozdraviti na toj konferenciji vašu predsjednicu. O tome će biti više riječi na vijeću u studenom. Mi smo pozdravili akcijski plan, odnosno e, strategiju za razvoj e, Alpske regije. Zaključci imaju za cilj e, brzu primjenu strategije i učinkovitu koordinaciju sa programima razvoja iz fonda za strateška ulaganja. E, Luksemburško predsjedništvo je uvjereno u europsku dodanu vrijednost kohezijske politike i mi podržavamo glavne elemente najnovije reforme regionalne politike za period od 2014. do 2020. Naime, koncentracija, koncentriranje na e, prioritete e, strategije Europa 2020. i Europski semestar i naravno orientacija na učinkovitost. Naš fokus je na primjenu, odnosno implementaciju te politike e, u zemljama članicama. U našoj ulozi e, predsjednika mi ćemo uložiti napore da promoviramo regionalni razvoj, regionalnu politiku Surađivat ćemo, e, surađujemo pritom sa prethodnim predsjedništvom e, i e, radimo na delegiranim aktima i procjeni pravnog, pravnih okvira. Radimo na iznalaženju novih rješenja i drago mi je što danas mogu objaviti da je vijeće usvojilo ulogu da se ubrza e, ubrzaju e, rješenja koja su nađena za Grčku e, koja kao što znamo je pogođena krizom e, dostupni radi se o tome da se sredstva iz dostupnih fondova na učinkovit način E, u potrebi u Grčkoj. Znam da je odbor regi posvećen istim, istim ciljevima. Koristim ovu priliku da zahvalim e, cijenjenim e, zastupnicima, članovima ovog odbora na plodonosnoj suradnji i njihovim naporima koje ulažu. Kao što znate, možda jučer smo na Koreperu uspjeli naći rješenje za te probleme. E, što se tiče e, vijeća, e, tu se nastavljamo na postignuća talijanskog predsjedništva od prošle godine. I to ne samo kad se raspravlja o novim o novoj regulativi. E, mi ćemo prezentirati zaključce vijeća o e, sve dakle odluke vijeća mi smo pokušali promijeniti e, dnevni red kao što znate raspravljalo se na Ekifinu i klimatske promjene ne možemo prepustiti samo ministrima za zaštitu okoliša, o tome se mora raspravljati i na drugim sastancima e, vijeća. Kohezijska politika bit će u središtu e, pažnje e, kao i borba protiv klimatskih promjena. E, na taj način ćemo aktivno doprinijeti pripremama Europske unije za konferenciju u Parizu koncem ove godine. E, želimo naglasiti dodanu vrijednost od europske teritorijalne suradnje e, koja je budućnost Interega, koja je dodana vrijednost od Interega, kao što je vaša predsjednica spomenula u svom uvodnom govoru e, konferencija povodom 25. godišnjice e, Interega koja je kao što sam spomenuo održana u Luksemburgu e, naglasila da je Interreg ostaje važan i da će se u buduće postići još veći rezultati. E, komisija će osnovati radnu skupinu na visokoj razini i e, tu će se, tu će zemlje članice moći izraziti svoje očekivanja i e, prioritete. Po našem mišljenju taj program je ambiciozan, ali mi se nadamo da ćemo do kraja postići napredak po svim pitanjima. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa gospodine ministre, a sada ćemo čuti doprinose koordinatora. Gospodin Van Nistelrooy ima riječ. Da, neću duljiti. Mi imamo doista bogatu tradiciju predsjedavanja. Hvala na svim ovim informacijama. Imam nekoliko komentara. Govorili ste o vijeću općih poslova je li doista važno prenijeti zaključke iz Rige o urbanizmu i u sastanak, zato jer je doista bilo bitno talijanskom predsjedništu prenijeti zaključke zapravo na vijeće za opće poslove. No, jeste li imali neke neformalne sastanke tih ministara jer e, to treba svakako razmotriti i ono to, o tome treba raspraviti izravno na općim poslovima. Dakle, možete li nam nešto reći o sadržaju tih rasprava? I sljedeće pitanje odnosi se na raspravu o teritorijalnoj dimenziji koja je doista važna u šestom izvješću o kohiziji komisije nismo vidjeli upravo taj pojam da se spominja. Siguran sam da će i kolege se nadovezati na to. Teritorijalna suradnja će biti sve važnija u budućnosti i to možemo sada i predvidjeti. To je nešto što je prisutno posuda u Europi i važno našim građanima. I treće, niste govorili o EFSI-u. To je nešto što će provoditi Luksemburg. Sada zapošljavate ljude za suradnju sa investicijskom bankom da se ostvari ovaj veliki projekat. Dakle, to će upravo provoditi Luksemburg. No, najvažnije je reći sljedeće, odnosno treba postojati sinergija između novog fonda i ostalih fondova, jer ovaj e, novi fond sada e, zapravo uzima pomalo od suda. Dakle, kako ćete sada to sve ojačati? Hvala, gospođo Kreli, imate riječ. Hvala lijepa. E, veselim se, drago mi je čuti ove tri točke koje ste naglasili kao prijatelj Luksemburškog predsjedništva. Imam dojam da ste da će prioritet da će Europski parlament slijediti e, sa nekim malim zakašnjenjem e, mi e, želimo da suradnja sa vijećem ponekad bude intenzivnija želim vam puno uspjeha u daljem radu ono što mene zanima su koji su sadržajni prioriteti koji će igrati ulogu, je to demografski razvoj, migracije. Ako sam dobro shvatila, vi e, zapravo e, želite promjene uredbe o prekograničnoj suradnji, ali hoće li onda biti i osigurana sredstva za to? Mi smo naime zatražili povišenje e, sredstava za prekograničnu suradnju, međutim vijeće to nije podržalo. E, drago mi je što ste u izvješću o urbanom razvoju koji, koji smo usvojili prošli tjedan što smo e, e, tome poklonili pa, pažnju. Ja se nadam da će sljedeći tjedan vijeće donijeti odluke u vezi sa izbjeglicama koji su pred vratima ili su već tu, ali također e, se nadam da će zemlje članice tu dobiti malo veću fleksibilnost kako bi mogli E, sredstva e, upotrebiti na učinkovit način kako bi uspjeli e, smjestiti i zbrinuti izbjeglice koje stižu. Problem neće nestati u sljedećim tjednima, sljedećih mjeseci i godinama i godina imat ćemo i dalje taj problem i ja se ja bih voljela kad biste vi E, poduzeli neku inicijativu u vezi s tim. To bi bilo vrlo poželjno. Hvala. Hvala gospođa Tomašić. Hvala lijepa. Pa mene samo zanima jedno najviše sada zato što je u Hrvatsku sinoć su počeli stizati prognanici izbjeglice. stiglo je negdje oko 8 tisuća i kažu da je očekuju negdje između 10 do 100 tisuća za jednu malu Hrvatsku koja ima 4,2 milijuna stanovnika, to će biti jedna katastrofa. Pa me zanima koliko ćete se uključiti u rješavanje problema sa izbjeglicama, dakle malim državama, koliko ćete se uključiti u pomoć tim malim državama? Hvala lijepa. Thank you. Gospodin Van Milterburg, ispričavam se, je li to u redu? Hvala gospođo predsjedavajuća. Naravno i želim pozdraviti predstavnike Luksemburškog predsjedništva. Hvala na ovim pojašnjenjima. Spomenuli ste tri točke koje se mogu uključiti u e, zaključke vijeća. Mislim da je to prihvatljivo i također hvala na pojašnjenjima o prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju istih. To je nešto o čemu valja voditi računa kada govorimo o ispravnom korištenju Europskog fonda za strateška ulaganja. No, bilo bi šteta kada bismo izgubili šest mjeseci luksemburškog predsjedavanja i samo čekali nizozemsko predsjedništvo kako bismo raspravili o nastavku deklaracije iz Rige o urbanoj agendi. Dakle, ja bih predložio da se zajedno sa nizozemskim predsjedništvom razradi agenda za provedbu kako bismo mogli početi odmah raditi na urbanoj agendi odmah od početka iduće godine. I zatim Luksemburg ima bogato iskustvo na području politike tržišta rada, naročito kada je riječ o prekograničnoj mobilnosti radnika. Kako možemo iskoristiti internet kako bismo promakli pravo europsko tržište rada, naročito u pograničnim područjima? I na kraju, Naravno, pojednostavljenje je doista važno. I molim vas, imajte na umu da je korisno razgovarati o tome ne samo na visokim radnim skupinama, nego i s kolegama kada je riječ o pojednostavljenju pri upravljanju fondovima i rezultatima. Naročito e, je to ono što očekuju mala i srednja poduzeća. Najmanje što želimo u Europi jest da odvratimo mala i srednja poduzeća od korištenja strukturnih fondova. Hvala gospodino Marže. Hvala ministre, hvala vam što ste, se, što ste nam došli na sastanak ovoga odbora i drago mi je što smo držali ovu raspravu jutros. Vi ste spomenuli na vijeća opće poslove. Mislim da što se tiče našeg odbora, održavanje neformalnog sastanka koji bi bio posvećen koheziji također predstavlja izraz toga da e, se daje prioritet upravo toj politici koja je ključna među politikama Europske unije kao što vam je poznato. Kao što ste i sami rekli, Luksemburg je zemlja koja nije veliki korisnik strukturnih fondova i upravo zato su vam e, tim više cijenimo vaš angažman na toj problematici. Vi ste spomenuli neka važna pitanja, htio bih krenuti od jednog koji mi se čini najvažnijim za Europu, no isto tako i za europske regije, a to je pitanje prilagodbe klimatskim promjenama. U 12. mjesecu održat će se konferencija u Parizu. Danas znamo da ako budemo, e, ako temperatura poraste više od 2 stupnja Celzijusa, da će u nekim područjima, da će, da će to utjecati na sve evropske regije i da bi podizanje razine oceana mogla biti veća, od jednog metra, neki stručnjaci spominju 4 do 5 metara. Tako da bi se mogla destabilizirati čitava regionalna politika i poznato nam je da velik broj infrastruktura se nalazi upravo na europskoj obali. Naime, Europa je i dalje kontinent koji e, ima dugačku obalu. E, zanima me što vaše predsjedništvo namjerava poduzeti kako bi se išlo u smjeru provedbe jedne istinske europske regionalne strategije za prilagodbu klimatskim promjenama. Zatim drugo, e, spomenuli ste isto tako i aktualno pitanje migranata i izbjeglica, e, što također destabilizira i određene aspekte regionalne politike. Već sada vidimo da je regionalna politika ta koja omogućuje da se ublaži e, određen broj efekata i da zapravo i donosi neka rješenja, primjerice u Italiji. Hoće li vijeće podržati komisiju u e, aktualnoj analizi kako bi se sredstva iz kohezijskog fonda mogla iskoristiti i za taj novi prioritet, a to je da kako prihvate izbjeglica. I na kraju, e, vi ste se također toga dotaknuli, e, naime posljednja Posljednje pitanje se odnosi na Grčku. Europski parlament je vrlo brzo reagirao, isto tako i vijeće. I što se tiče Grčke i što se tiče izbjegličke krize, vidimo da je u konačnosti kohezijska politika ta koja može pomoći i to u tako hitnoj izvanrednoj situaciji da bi se e, ublažio, ublažile posljedice određenih politika u Europskoj uniji. U svakom slučaju možete računati na potporu našeg odbora u iznalaženju e, proaktivnih rješenja. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodža Vanna ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine ministre, želim vam zahvaliti na vašem izlaganju. Mi pozdravljamo doista to što luksemburško predsjedništvo ima jedan dugoročan strateški pristup ovoj e, regionalnom razvoju jer tu se ne radi samo o tehničkoj provedbi i stru, e, upotrebi sredstava i strukturnih fondova nego i o gospodarskom, gospodarskoj koheziji Europe, a to pokazuje koliki je značaj regionalne politike i strukturnih fondova upravo u vrijeme krize, kad se u nekim, kad u nekim zemljima zapravo sredstva iz strukturnih fondova služe za financiranje najvećih infrastrukturnih projekata. Govorili ste o zaštiti od klimatskih promjena, prethodni govornici su već postavili pitanje u vezi s tim. Moje pitanje je u okviru luksemburškog predsjedništva e, stoji nešto o ozeljenjivanju europskog semestra što smatram e, doista važnim. Da li nam tu možete reći nešto konkretnije? Dakle, kako i e, da li ćete ti, tu imati neke konkretnije inicijative, a u vezi sa ova druga dva područja bih vas zamolili također, zamolila također da nam kažete nešto konkretnije. Govorili ste o E, novoj regulativi, što je tu točno predviđeno i e, kako izgleda vremenski plan, a što se tiče e, konkretnih koraka implementacije za urbanu agendu, tu me također zanima da nam kažete nešto konkretnije. Primijetila sam da je pitanje rodne ravnopravnosti također jedno od područja kojima se kanite baviti, pa me zanima ako nam možete o tome nešto reći. Hvala. E, zahvaljujem Luksemburškom predsjedništu i njihovim predstavnicima što su nam se odazvali na poziv. Neću sada se e, ponavljati pitanja mojih kolega, no budući da je među prioritetima vaše zemlje poticanje ulaganja i dakle davanje potpore rastu i konkurentnosti. Zanima me kako namjeravate provesti EFSI plan sa 315 milijardi. Možete li nam reći kako je sada stanje u vezi s time jer nas zanima mišljenje zemalja članica o tome, osim mišljenja komisije s kojim smo već upoznati i zanima me također kako je konkretne rezultate možemo očekivati u kraćem roku. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ? E, da, e, znam, e, htjela sam zaključiti sa pitanjima koordinatora. Sada smo čuli prvi krug pitanja i predat ću riječ našim gostima, a onda ćemo nastaviti sa drugim krugom pitanja. Da, hvala vam lijepa. Ja ću nastojati odgovoriti što konkretnije na vaša pitanja. za sada nismo imali vremena održati neformalan sastanak o kohezijskoj politici. Moram vam priznati da je bilo vrlo teško naći datum za vijeće općih poslova. Dakle, ako e, imate predsjedništvo, dakle u drugoj polovici još zapravo dva mjeseca nedostaje do kraja praktički nismo jednostavno imali vremena to srediti. Drago mi je što je Gospodin Nistelroj iskazao svoju potporu našoj zamisli da dugoročnije sagledamo teritorijalnu suradnju i da razmotrimo druge politike koje imaju implikacije po teritoriji. Mislim da se to nije dovoljno činilo u prošlosti i barem dok mi predsjedavamo Europskom unijom to ćemo nastojati i činiti. Zatim kada je riječ o EFSI-u, naravno tu Luksemburg ima vodeću riječ, ali ne samo mi. Naravno, slažem se s vama, bilo bi šteta kada ESI ne bi nastojao uspostaviti sinergiju sa svim ostalim fondovima kojima raspolažemo i e, kad ne bi našao sredstva za ciljeve koje smo se zadali. Naravno, treba e, dati prednost gospodarskim e, ciljevima, ali imati u vidu također i pitanja zaštite okoliša i društvena pitanja i mislim da će se upravo to ostvariti kroz tu sinergiju. Gospođa Krelj. Hvala lijepa na vašoj podršci za ova naša tri prioriteta. Jučer smo na seminaru Interregu e, rekli da je Interreg na početku bio previše jedan instrument e, da se kaže u Briselu leži novac, imamo ideju kako bismo taj novac mogli povući u našu regiju. To međutim nije put kojim bismo trebali krenuti. E, vi ste e, shvatili da e, ako se želi, evropski novac želi investirati dugoročnije i na strateški način, onda se mora imati jedna vizija što želimo postići, a to e, dakle treba početi od ozgora, trebamo znati kako želimo da Europa izgleda za 20-30 godina i onda u skladu s tim e, trebamo prilagoditi i naše politike nije neutralno, nije jedno gdje gradimo željeznice, gdje što gradimo, sve to ima učinke efekte na teritorijalnoj razini. E, kao što znate, E, mi smo e, počeli raditi na tome, na tim strateškim političkim raspravama i na primjer za teritorijalni razvoj smo već e, relativno dobro analizirali tri scenarija. Jedan je gdje uključujemo samo metropole, drugi gdje se radi o mreži gradova i treći Eh, jedan eh, razvoj manje razvijenih područja. To su tri različita scenarija i sad je pitanje za koji od ta tri scenarija ćemo se odlučiti u, našoj, eh, u našem daljem radu političkim raspravama. U mnogim područjima naše politike to će onda imati i posljedice naravno. Dakle, moramo započeti sa razmišljanjima na taj način i na seminaru Interregu e, e, smo također o tome razgovarali. Više vas je pitalo kako e, e zamišljamo dodatni instrument za transnacionalnu suradnju. Odbor regija E, je tu prilično suzdržan. Mi smo svjesni dvije stvari. Kao prvo da to neće stupiti na snagu sutra, e, to je jedna srednje do dugoročna ideja, a kao drugo mi tu moramo imati jedan e, pedagoški pristup i tu postoje neki nesporazumi. Kao prvo to nije instrument za koji konkurira drugima, nego je to dodatni instrument i mislim da vam to najbolje mogu ilustrirati jednim primjerom koji sam ja osobno doživio e, u mom e, prošlom životu bio sam 20 godina e, gradonačelnik jednog malog grada na belgijskoj granici i imali smo situaciju gdje smo vodu iz kanalizacije iz jednog pograničnog mjesta u Belgiji e, mogli prihvaćati u naš, e, naš pogon za pročišćavanje. Međutim, kad sam shvatio da bi za to trebao e, međudržavni ugovor, onda sam shvatio da to nije ideja koju želim dalje slijediti i realizirati. Zamislite kad bi belgijska općina mogla uputiti pitanje e, svojim e, nadležnim vlastima da li je e, moguće da se ta vrsta suradnje sa Luksemburgom realizira. Dakle, takav projekt bi onda bilo moguće realizirati u periodu od jedne do dvije godine. Dakle, pitamo se uvijek kako približiti Europu našim građanima tako dugo dok suradnja e, se odvija na toj meta razini, na intelektualnoj razini, a ne na konkretnoj razini, e, tu nećemo stvariti velike napretke. E, što se tiče ove treće točke, a time želim odgovoriti na nekoliko pitanja što se tiče izbjeglica, Mm, ovo nije e, sada trenutak ni mjesto gdje ćemo naći rješenja za ta pitanja, ali mi ćemo u svakom slučaju biti e, spremni na suradnju i vaš saveznik e, u, u prerješavanju tih pitanja i sredstva iz strukturnih fondova ako je moguće upotrebiti za rješavanje te problematike na strateški način tu se slažemo da e, bi to trebalo učiniti. Zatim gospodine Hedelburg iz Nizozemske. Mislim da me niste dobro razumjeli kada je riječ o urbanoj agendi. Ja nisam rekao da na tome nećemo raditi šest mjeseci. no sporazumjeli smo se s našim nizozemskim partnerima da će oni predvoditi na tom projektu, oni imaju više iskustva o tome, radili su na tome, ali zajedno sa našim nizozemskim partnerima mi ćemo nastojati unaprijediti urbanu agendu u narednih šest mjeseci. Kada je riječ o zajedničkom tržištu rada, da, vidjeli smo dobre primjere toga e, u posljednjih nekoliko dana između Poljske i Njemačke, ali također na drugim granicama, naročito kako pomoću programa Interreg možete stvoriti tržište rada. Mislim da je Luksemburg u tom smislu doista dobar primjer i stojimo vam na raspolaganju ako želite i sami vidjeti kako mi uspjevamo svakoga dana prihvatiti 170 tisuća radnika koji dolaze iz susjednih zemalja i naravno to stvara ogromne probleme kada je riječ o prometnoj gužvi, ali mislim da je to u čitavoj Europi najbrojnije kretanje takvih prekograničnih radnika, tako da mi stojimo na raspolaganju za razmjenu mišljenja o tome kako provesti tako prekogranično tržište rada. I ja sam e, sam osobno naučio koliko je to teško ne samo malim i srednjim poduzećima nego i manjim lokalnim vlastima prvi puta sudjelovati u jednom europskom projektu poput Interreg. Mislim da tu komisija mora uložiti više napora u pružanju pomoći svima onima koji žele sudjelovati u tome. Što se tiče ovih pitanja koje je uputio gospodin Omarže, vi vjerojatno shvaćate da je za nas e, ublažavanje klimatskih promjena jedan od prioriteta luksemburškog predsjedništva, to se ne tiče samo kohezijske politike nego općenito. Mi radimo sve što možemo kako se ne bi moglo okriviti Europu ako ne dođe do sporazuma. Inače, naša suradnja sa francuskim predsjedništvom je izvrsna. Ministar za zaštitu okoliša se u više navrata susreo sa gospodinom Fabiusom Mm, možda čak e, bi trebao postati brzi vlak da može u jednom danu otići tamo i nazad. Mi radimo sve od sebe kako se ne bi dogodilo da Evropska unija tako ako oči pregovore. E, također je i ministrica ima, održala sve više, održala velik broj bilateralnih sastanaka sa pojedinim zemljama. Osim općih pregovora, e, nastojat ćemo da se i u ovaj e, dogovor uklopi važna uloga regija i gradova. Nadamo se da ćemo dobiti obvezujući dogovor u Parizu ali to je samo okvir. Oni koji će morati provoditi politiku ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama su, su zapravo gradovi i općine i iznimno mi je drago što je predsjedništvo spomenulo i ovaj pakt gradonačelnika. sporazum gradonačelnika. I Evropska unija je shvatila da kada je riječ o politici klimatskih promjena da se mora surađivati sa općinama. Razgovarao sam sa e, službenicima komisije e, da se vidi može li se proširiti sporazum gradonačelnika e, tako da mogu sudjelovati i općine iz Latinske Amerike, Afrike i ostalih dijelova svijeta na način da se mogu, može organizirati suradnja europskih općina sa drugim dijelovima svijeta. Mislim da je to uistinu ključno za našu strategiju jer kada se jednom postigne dogovor onda ćemo na svim razinama morati uložiti više napora kako bi općine i gradovi imali više resursa za provedbu plana. E, ovo pitanje migranata, da, možda e, kohezijski fondovi bi mogli pomoći, ali ne možemo odgovoriti na to pitanje ovdje, budući da se čeka ishod sastanka na vrhu šefova država i vlada. Što se tiče Grčke, mislim da se svi slažemo da kad vam kažem, ako vam kažem da smo jučer postigli dogovor na Koreperu, peru dakle treba sada vidjeti kako će se to odraditi na institucionalnoj razini. Mislim da će to riješiti komisija, no u svakom slučaju vi i mi smo odradili svoj dio posla. E, ozelenjivanje zeleno, e, evropskog semestra koje ste primijetili, e, dakle ekologija i učinci od drugih prioritetnih tema, razvoj gospodarstva, nezaposlenost, u redu socijalna kohezija, ali sve to ima svoje posljedice i zna se da E, je bolje e, ne dopustiti da se e, štete za okoliš uopće dogode. I dakle treći stup održivosti bi trebao biti malo više naglašen u europskom semestru po našem mišljenju i njurški sastanak o održivom E, razvoju e, tu ćemo dobiti neke indikatore i na nama je da na Europskom parlamentu i na komisiji e, je da vidimo kako ćemo tih 17 održivih ciljeva koji vrijede za sve nas i zapravo ih moramo uključiti sustavno u europski semestar, ne znam da li ste čuli da je prošli, e, prošlog tjedna već zapravo se e, počelo sa pokušajem da se tih 17 ciljeva integrira e, mi mi smo to pročitali i vidjeli da je to relativno konkretan pokušaj da se to integrira u svakom slučaju E, moramo dakle integrirati s jedne strane europski semestar, s druge strane e, razvojne ciljeve. E, čini mi se da nisam dobro čuo ili razumio pitanje gospodina Matoa. E, gospođe Damato, ispričavam se. hvala. Moje pitanje bilo sljedeće. Kako ovo predsjedništvo namjerava provesti plan EFSI kako bi potaklo rasti konkurentnost? I zanima me jesu li već ostvareni neki rezultati u tom pravcu? Pa ja za sada ne vidim konkretne rezultate. It was a very honest answer. To je bio vrlo iskren odgovor. Uh, thank you, thank you. Hvala. Imam popis eh, sedmoro kolega koji su se javili za riječ, eh, no kao što znate naše je vrijeme ograničeno, dakle molit ću vas eh, da pitanje ne traje dulje od jedne minute kako bi ministar mogao odgovoriti. Gospođo Brex, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih se htjela vratiti na pitanje revizije regulative kako bi bilo manje ovisna odlukama država članica. Jer e, riječ je o uredbi, nije mi jasno zašto onda treba tražiti suglasnost država članica kako bi se sklopio sporazum između tijela lokalne ili područne samouprave. Ako vam mogu dati savjet, mislim da je ključno da se to ukine. Mi se nalazimo unutar Europe, dakle imamo zajedničke propise, zajedničke direktive i zato mi nije jasno zašto se traži zeleno svjetlo država članica. Još jedno posljednje pitanje, s obzirom da namjeravate usvojiti makroregionalnu strategiju za Alpsku regiju, Postavlja se pitanje prilagodbe klimatskim e, promjenama, e, što je vrlo važno pitanje i kao što znate planinska područja su posebno osjetljiva u tom smislu. E, hvala. što pitanje postavlja gospodina Rimu. Dragi prijatelji iz Luksemburga, ja sam iz Istočne Belgije, dakle mi smo susjedi u svom svakodnevnom e, radu. Ja imam posla sa mnogim e, pitanjima e, prekograničnih radnika. Tu se osjeća da li zajedničko tržište funkcionira ili ne. Dakle, ono, ta tematika me zanima jer ja svakodnevno obrađujem te dosije i primjećujem da tu ne ostvarujemo veliki napredak jer su naša nacionalna zakonodavstva vrlo e, različita. Spomenuli ste da ste to e, predstavili odboru regija, e, mi bismo radu također dobili te materijale. Mi željno očekujemo što ćemo dobiti i možete li nam već reći što ćete tu promijeniti? E, jer za programe kao što je Interreg je od ključne važnosti da tako nešto postoji. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeće pitanje postavlja gospodin Bogović. Hvala na predstavljanju vaših prioriteta. Ne Želim reći da se slažem s onime što ste i sami istaknuli, odnosno trebamo se usredotočiti na više centričan razvoj i trebamo razviti i ruralna područja i gradove. To je ključno za stabilnost pojedinih zemalja. Ja dolazim iz Slovenije i više od pola našeg stanovništva živi u ruralnim područjima. Tamo imamo već postojeću infrastrukturu, a sad nam trebaju samo radna mjesta. O tome govorim upravo s obzirom na tematska pitanja, odnosno aktualna pitanja iz e, Bliskog istoka i Afrike, sada migranti dolaze u Europu i potiho se migracije odvijaju također i unutar Europe, odnosno ljudi iz jedne europske zemlje odlaze raditi u grupu. Dakle, postoje i migracijski tokovi unutar Europe. Ako mi ne uspostavimo stabilne uvjete za sve i na selu i u gradovima, onda ćemo u budućnosti imati problema. Nadalje, trebamo se usredotočiti na zemlje e, koje su sada na pragu Europe, dakle zemlje Zapadnog Balkana, moramo voditi računa o njima, moramo im i dalje pružati potporu i tako ćemo biti kohezivniji i stabilniji. Hvala gospođo Mišelj. Ja, ähm, Hvala lijepa. Doista e, doista ste nam predstavili vrlo ambiciozne ciljeve, osobito mi je drago e, što e, ste regionalna i teritorijalna tijela vlasti uzeli kao jedan od svojih prioriteta. Gospođa Breso i ja smo na neki način odrasle e, u odboru regija i već godinama to tražimo i zato vas doista podupirem u tom e, vašem pristupu. Nadam se da ćete tu <coughs> neke konkretnije e, odluke E, zar nam u vezi sa regionalnim razvojem i teritorijalnom kohazijom, osobito u pograničnim područjima, zar nam tu nije potrebno jedno novo usmjerenje u migracijskoj politici? E, politika u vezi sa e, migracijama je morala bi biti nešto više nego što je samo nošenje sa trenutnom situacijom, E, migracije e, sa sobom e, nose mnoge probleme, na primjer integraciju u nova, u, nova društva. Da li vi tu imate već neke predođbe? Hvala. Ja ću se osvrnuti na ista pitanja koja su i druga, druge spomenuli, no možda s malo drugačijeg stajališta. Kada je riječ o klimatskim promjenama, naravno Mm, ako ne e, popravimo stanje, onda će nas e, preplaviti rastopljene e, rastopljeni ledenjaci. No kada je riječ o Kada je riječ o ograničavanju prometa u središtu gradova, mene zanima kako ćemo to provoditi kako bismo ostvarili ciljeve za 2020. kada je riječ o zaštiti okoliša i također zanima me hoćemo li dalje dopuštati imigraciju ako se nastavi sadašnji priljev. Dakle, kako e, s najboljom voljom kao planeri možemo ustrojiti bilo kakvu regionalnu politiku ili kohezijsku politiku kada nemamo pojma koliko e, će ljudi pristići u koji dio Europe u bilo kojem trenutku, jer e, zapravo onda je, su sva ova naša nastajanja potpuno suvišna. Hvala gospodin Celer. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, hvala lijepa gospodine ministre što ste danas e, ovdje i e, hvala vam na vašem angažiranom izlaganju. Drago mi je što, je u središtu, što ste u središte pažnje stavili prekograničnu suradnju. Mi smo također, mi smo taj angažman nažalost primijetili da ga nažalost nema u šestom kohezijskom izvješću komisije E, zapravo temelji za to već postoje u postojećim uredbama Dakle, problem koji ste vi spomenuli e, sa prekograničnom suradnjom u vezi sa, na primjer, e, pročišćavanjem otpadnih voda, e, tu, to bi, takva suradnja bi već danas bila moguća kad ne bi bilo prepreka e, od strane nacionalne razine. E, još uvijek je manjkava suradnja između onih koji se bave interregom i onih koji e, žele upotrebiti postojeće pravne instrumente. Dakle, ja smatram da je tu potrebno dalje e, poraditi na informiranosti i e, objašnjavanju postojeće situacije dionicima. E, ja vjerujem da prekogranična suradnja koju smo proširili i na susjedne države kao mogućnost koju Europska unija E, nudi kako bi se e, pojačao razvoj e, naših rubnih područja. Dakle, tu postoje veliki potencijali i po mom mišljenju to je važno za te regije. I ako nastavite raditi u smjeru koji ste nam naznačili, bit ćemo vam vrlo zahvalni. Hvala, neću duljeti, evo, kao što ste tražili. Ja sam bio načelnik 25 e, godina jednog srednje velikog grada. I doista mi je bilo e, drago čuti što ste rekli da ćete usko surađivati sa lokalnim vlastima i ove primjere koje ste naveli su doista dobri primjeri supsidijarnosti. Također e, želim pozdraviti to što ste rekli o lokalnim diodnicima i akterima, odnosno o njihovom e, užem sudjelovanju u donošenju rješenja i s time se potpuno slažem. Spomenuli ste također važnu ulogu manjih i srednjih gradova. U regijama gdje postoje takvi gradovi možemo doista mnogo učiniti. višecentrični sustav je doista dobar pristup regionalnom razvoju, a također mi je drago što urbana agenda nije izgovor za zanemarevanje ruralnih područja, to je važno naglasiti. I na kraju želim reći da kohezijska politika doista donosi jasnu dodanu vrijednost i tu politiku moramo uskladiti sa strategijom za 2020. Gospodin Novakov ima posljednje pitanje, manje od jedne minute. Ja nikad nisam bio gradonačelnik ili načelnik, no zbog toga možda imam upravo drugačije mišljenje o onome što ste rekli. Moje će se pitanje odnositi na pojednostavljenje, ali sa drugačijeg stajališta. Sigurno znate da ponekad kako bi se zadržala sadašnja stopa pogrešaka oko 2%, što iznosi toliko i toliko miliona u prijevarama, zapravo mi trošimo dvostruko više kako bismo to spriječili. E, kako to zamišljate u pojednostavljenju i e, kako to možete primijeniti u različitim zemljama članicama? Hvala, to je bilo doista kratko, manje od jedne minute. Dakle, evo, to je bilo posljednje pitanje. Hm, gospodine Ministre, molim vas eh, da date kratke odgovore. Um, uh, Hvala, da ću sve od sebe. Bilo je mnogo pitanja kolega na njemačkom, pa ću onda možda odgovoriti na njemačkom. Eh, novi pravni instrument E, koji e, želimo dodati e, uredbi EVDZ. Dakle, još jednom ponavljam, to neće biti konkurentni instrument, nego dopunski, komplementarni instrument. Kako bi se moglo relativno konherentno raditi, ali E, tu zapravo ne postoje ni pravne ni financijske prepreke. Mi u Luksemburgu imamo pet takvih instrumenata i kad ih pogledam e, tu se svugdje radi o zapravo softverskoj suradnji. E, tu možemo namjestiti nekoliko članova osoblja, ali ako pogledamo zapravo konkretno, bez obzira radili se o pogonu za pročišćavanje otpadnih voda ili e, o drugim takvim konkretnim stvarima, e, mi zapravo to ne možemo na temelju postojeće uredbe. <clears throat> Zamislite e, norme na primjer za e, tramvaj je u Francuskoj su drugčije nego u Luksemburgu. Dakle, e, da bi tramvaj vozio u pograničnom području iz Francuske u Luksemburg moraju se na nacionalnoj razini promijeniti e, norme. Francuska regija koja želi sudjelovati u tom projektu mora samo zatražiti od nacionalnog tijela. Da li za taj dio koji je ograničen geografski na prekogranično područje? Može li se to uh, eksploatirati ne po francuskim normama, nego po luksemburškim? U prekograničnom projektu ne možemo izmišljati nekakve treće propise nego trebamo odlučiti hoćemo li za taj konkretni prekogranični projekt primjenjivati francuske ili luksemburške zakonske propise, a nacionalna vlada e, dakle može reći da za te tračnice možemo se ne moramo koristiti, ne moramo primjenjivati francuske nego luksemburške propise. Mi ćemo vam rado dostaviti e, materijale, mi smo tu već e, počeli raditi na tome. Mi naravno za vrijeme našeg predsjedništva ne očekujemo da će se taj posao dovršiti, tu ima već previše prepreka, ali Evropska Unija bi trebala razraditi jednu direktivu koja bi bila onda pravni okvir na temelju koje bi zemlje članice ako hoće na nacionalnoj razini mogle definirati koja e, koja područja uopće e, dolaze u obzir za takve e, odredbe. Naravno da se to ne može proširiti na sva područja međutim sutra ćemo već e, mi, mi ne možemo već sutra e, u svim područjima prilagoditi e, sve naše politike susjednim zemljama, ali možemo početi sa radom na tome. Ja ne vidim ako recimo e, iz jedne vjetroelektrane u Belgiji želimo e, električnu energiju e, električnu energiju unositi u luksemburšku mrežu. Ja ne vidim po kojoj tarifi bismo to trenutno radili. Dakle, tu postoje problemi. Dakle, ovdje se ne radi samo o međunarodnim migracijama, nego i migracijama unutar Europske unije. Ja dolazim iz selskog područja i uistinu je šteta da toliko velik broj ljudi odlazi sa sela i misle da će ostvariti bolju kvalitetu života u gradovima gdje je zagađenje mnogo veće. Imamo i instrument Naime, treća industrijska revolucija, odnosno internetska revolucija, nudi čitav niz prilika za pogranična područja i za seoska područja. Ako pogledate kako funkcioniraju naša društva, mislim da se mogu primijetiti e, dva osnovna trenda. Mi prelazimo sa centraliziranih e, na decentralizirane režime. Dakle, što se događa sa energetskom tranzicijom u Njemačkoj? To je dobar primjer decentralizacije sustava. S druge strane prelazimo sa konkurenciju, e, dakle ide se prema suradnji, e, dakle imamo tu taj koncept e, sharing economy, mladi ljudi se već time koriste. Dakle, ta dva trenda kao i trend ka većoj decentralizaciji i suradnji, mislim da predstavljaju veliku priliku za ruralna područja, a posebno za prekogranična područja. Vrlo često su to ista područja, zapravo se selska područja vrlo često nalaze na granici. Ono što sam također mogao primijetiti u Luksemburgu koja je mala zemlja jest da kada gospodarski subjekti i ljudi iz civilnog društva iz seoskih područja nisu svjesni novih mogućnosti, onda se događa da ih ne iskorištavaju i onda sve opet ide prema velikim gradovima. Ako Lufthansa može imati računovodstvo u Indiji, zašto ne bi neko poduzeće sa sjedištem u Francuskoj moglo odrađivati dio posla na selu ili možda neke, neka poduzeća iz Brisela mogu odrađivati e, neke poslove kod vas na selu? Dakle, to je upravo teritorijalna dimenzija europske kohezijske politike. Kohezijska politika 2015. godine ne može biti ista kao što smo imali 90. godine kada se internet još nije koristio. Dakle, moramo razmišljati o dalekosežnim e, e, rješenjima i vizijama koje se temelje na znanstvenim činjenicama i upravo je to bit čitave rasprave i na tome će E, treba raditi ne samo luksemburško predsjedništvo, nego e, ćemo na tome morati raditi sljedećih 15 godina. Hvala lijepa. Dopustite mi da zahvalim državnom tajniku na vrlo zanimljivom e, i kompetentnom doprinosu našem sastanku. Rado ćemo ostati s vama u kontaktu i podržat ćemo sve inicijative Luksemburškog predsjedništva. Znam da bi članovi našeg odbora također bili rado htjeli biti informirani o svim vašim aktivnostima. Hvala. Pa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 Dragi kolege, lijepo vas molim da zauzmete mjesto. Možemo nastaviti sa sastankom. Hvala. We have our next Sada nam je došla i nova gošća ovdje u dvoranu. Možemo početi. Kao što znate, povjerenica Kretu je prije samo dva tjedna bila na našem sastanku da bi predstavila zakonodavni prijedlog komisije za dodatna sredstva iz kohezijskih fondova e, za projekte u Grčkoj. To je išlo po hitnom postupku, pa smo zato imali izvanredni sastanak e, na koji smo pozvali povjerenicu koja se odazvala. Danas nam se povjerenica e, ponovno pridružila budući da e, ćemo razgovarati o prekograničnoj suradnji. E, to je obljetnica, 25. obljetnica Interrega. E, dakle, to je stvoreno 1990. godine, u posljednjih 25 godina to je drugi cilj europske kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. Dakle, prekogranična transnacionalna i e, međuregionalna suradnja u sklopu Interrega podržava razvoj svih europskih regija s posebnim naglaskom na granična područja koja obuhvaćaju oko 37% e, čit, na, naime tu se nalazi oko 37% europskog stanovništva. Interreg pokriva svih 28 država članica E, tri zemlje EFTA, e, Norvešku, Švicarsku i Liechtenstein, šest pristupnih, zemalja pristupnica i osamnaest zemalja susjedstva. Ovaj program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Proračunska sredstva su mala, manje od 3% ukupnih sredstava iz kohezijskog e, fonda, međutim tisuće projekata promijenila su životne uvjete milijuna građana i zapravo su uspostavila spone između građana u pograničnim područjima. Povjerenica nam je danas došla reći nešto o toj uspješnoj priči i zato predlažem da prije same e, prezentacije vidimo jedan kratki e, video snimak e, koji su pripremljene službe komisije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 You see, it, you see, it was Kao što vidite, film je bio vrlo, vrlo kratak, ali je e, na temu ove, ovog, e, ovog uspješnog programa. E, malo ćemo produžiti sastanak jutros. Možemo nastaviti do 13 sati, budući da je bilo prekida. I sada Dajem riječ povjerenici Kretu koja će nam predstaviti e, tu uspješnicu. Hvala, e, uvaženi kolege zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas e, ovdje s vama. Posebno mi je drago što ste me pozvali na sastanak odbora regije kako bismo mogli razmijeniti stajališta o prekograničnoj suradnji. To je vrlo značajan dio regionalne politike. Utorak sam e, bila u posjetu Luksemburgu na konferenciji gdje se obilježavala 25. obljetnica Interrega. Imala sam se priliku susresti sa nekim od ljudi koji su upravo radili na Interregu u proteklom razdoblju i ovdje ste mogli vidjeti na filmu neka od postignuća Interrega. U današnjem obraćanju želim prije svega zahvaliti svim dionicima, svima onima koji su e, u sklopu Interega ili drugih inicijativa doprinijeli modernoj Europi e, gdje se e, poštuju razlike ta njihova predanost je primjer svima nama i izvorna dahnuća za nastavak ove avanture i suradnje. Kao što je rekla gospođa Mihajlova, Interreg je već 90-ih donesen, već pokrenut, a glavni cilj je bio pokrenuti jedinstveno tržište i pomoći pograničnim područjima. Za neke od vas je Interreg poznat. Međutim, za nas iz istočne i središnje Europe Interreg je postao poznat nešto kasnije, međutim pomogao nam je također kako bismo zalječili rane nedavne povijesti i izgradili bolju budućnost za nas i našu djecu. Dakle, Interreg je u posljednjih 25 godina pomogao svima nama da ostvarimo značajan napredak E, i tu je posebno važan i entuzijastičan, e, entuzijastična potpora Europskog parlamenta. Ono što smo postigli moram reći da e, moram reći da ne mož, da si ne, ne možemo priuštiti da to izgubimo sada. Dakle, prvo postignuće je izgradnja povjerenja. Tisuće projekata Interreg promiču pomirbu i uspostavu povjerenja što je predovjet za bilo kakav oblik suradnje. Smatram da je šteta što neki koji smatraju da, e, što neki smatraju da su ratovi rješenje za naše zajedničke probleme, zajedničke izazove možemo prevladati samo zajedničkim naporima, poštivajući dostojanstvo svih ljudi, moramo biti tolerantni prema najranjivijima, prema onima koji su propatili, ali trebamo budno pratiti i e, trebamo budno e, dakle paziti na sigurnost naših e, zemalja. Jučer sam rekla na kolegiju da su obitelji poput obitelji, ne možemo ih birati, ali moramo zajedno živjeti, razumjeti se međusobno, moramo sjesti za isti stol i pronaći rješenja. Uistinu me uznemirilo kada sam kad, uznemiruje me kada vidim da zemlje nisu u stanju sjesti za pregovarački stol i pronaći rješenje za problem koji je mm, pred svima nama. Interreg je, iz Interega je podržano oko 3500 projekata od mostova do prekograničnih e, cesta i infrastrukture kako bi se e, poboljšala mobilnost preko granica. Treće postignuće je zapravo je u području zdravstvene skrbi. Vidjeli ste na granici Francuske i Španjolske u bolnicu koja je prikazana na filmu. Dakle, mislim da Svi moramo biti ponosni na izgrađenu infrastrukturu, dakle na te bolnice. Dala sam vam primjer Navala sam primjer e, bolnice u Serdi, ne znam jesam li dobro izgorila, u svakom slučaju ta se bolnica nalazi u Pirinejima, na tisuće e, pacijenata se tamo liječi iz Francuske i iz Španjolske. E, rijeke i granice ne poznaju granice kao niti požari, poplave i druge prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, dakle, ne poznaju granice, bilo da su izazvane ljudskim djelovanjem ili ne. Međutim, šumski požari u Alpama pomogli su nam da shvatimo e, koliko smo odlučni u rješavanju e, tih katastrofa kada se sa obje strane granica udruže napori. Naše e, pete veliko postignuće su gospodarski rast i zapošljavanje. Interreg na Baltiku kao i politike koje imaju potporu e, preko graničnih e, projekata pokazuju da Interreg može dati doprinos za suočavanje sa glavnim izazovima da se otvore radna mjesta za milijune naših sugrađana koji su sada nezaposleni. Zahvaljujući Interregu Brojni su projekti dobili političku i financijsku težinu, tako da sada imamo više od tisuću programa e, koji mogu zahvaljujući kojima se može povući više od 10 milijuna eura u predstojećem razdoblju. Međutim, još uvijek je mnogo posla pred nama. Svi znamo da postoje brojne prepreke, vrlo često pravne ili administrativne prirode, pa čak i nepotrebne komplikacije koje e, nepotrebno opterećuju prekogranične aktivnosti. Jedan od mojih prioriteta tijekom mandata bit će da popišem e, sve te prepreke i da iznesem konkretne preporuke i zato ću pokrenuti javne konsultacije na internetu o uklanjanju prepreka u prekograničnim područjima, to ćemo pokrenuti sljedeći tjedan i e, od 21. do 20 i će biti otvorene javne konsultacije E, naravno da ću računati na vas da sudjelujete u tim konsultacijama od 21.9. do 21.12. da iznesete svoje ideje i da e, potaknete e, građane i udruge te poslovne ljude u pograničnim područjima da iznesu svoja iskustva. Također računam na vašu potporu e, da mi kažete kojih ste konkretnih prepreka svjesni u vašim područjima E, kako bismo to mogli e, isto tako raspraviti zajedno. E, što se tiče makroregionalnih strategija, želim se obratiti gospodinu Jakovčiću, želim mu zahvaliti na izvješću o Europskoj strategiji za Jadransku jonsku regiju. Na to ću se kasnije vratiti. Makroregionalne strategije E, zapravo nam omogućuju novi pristup suradnji i razlikuju se od teritorijalne suradnje, što je bila glavna praksa u posljednja dva desetljeća. Makroregionalna suradnja, e, dakle, i te strategije znači da e, zemlje sudionici zajednički pokušavaju riješiti čitav niz zajedničkih dugoročnih ciljeva na temelju zajedničkih e, prilika i potencijala. Prednost ovoga pristupa je da služi kao dopuna tradicionalnim instrumentima za suradnju, budući da olakšavaju ulaganja u e, realni sektor, primjerice inovacije, za nisko niskougljično gospodarstvo pomažu u jačanju institucionalnih kapaciteta sa e, i izgradnji prekograničnih partnerstava i omogućuju da se mobiliziraju sredstva iz različitih izvora poput Europskog socijalnog fonda i europskih programa e, i programa Europske investicijske banke i tako dalje. Na taj način se identificiraju projekti koji bi se mogli uklopiti u e, investicijski plan predsjednika Junkera. Drago mi je reći da je ovaj makroregionalni pristup koji se koristi od 2009. godine već pokazao da je uspješan i na zahtjev država članica komisija radi na koordinaciji pripreme i podržava provedbu nekoliko e, makroregionalnih strategija na Baltičkom moru, oko Dunava. Dakle, e, već primjećujemo konkretne rezultate. Što se tiče Jadransko-jonske strategije koja je donesena prošle godine, e, mislim da će i ona isto tako ispuniti neke značajne izazove i također Strategija za alpsko područje koja je donesena u sedmom mjesecu će dati prve rezultate sljedeće godine. Zahvaljujući tim strategijama postoje mehanizmi kako bismo se mogli nositi sa specifičnim izazovima u tim regijama. U tom kontekstu komisija pozdravlja preporuk, preporuku gospodina Jakovčića u njegovom izvješću o strategiji za Jadransko-Jonsku regiju koji će biti tema rasprave danas poslije podne, ako sam dobro shvatila. Što se tiče te makroregionalne strategije, ali i ostale tri, svaka zemlja sudionica mora osigurati dostatna administrativna sredstva i resurse e, koji će služiti za provedbu strategije. Makroregionalne strategije e, su e, zapravo nastale na izreći zahtjev država članica i upravo zato države članice moraju preuzeti puno vlasništvo nad njima. Nacionalni parlamenti u tom smislu imaju ključnu ulogu i mogu ukazati na e, važnost e, strategije internih politika te podići e, vidljivost strategija kod pojedinih vlada. Imaju isto tako na raspolaganju zakonodavne instrumente koji mogu doprinijeti u usklađivanju nacionalnih politika i investicijskih planova u skladu s ciljevima strategije, što je još relevantnije za zemlje koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo. Svjesna sam činjenice da nakon što je predsjednik Juncker najavio političku odluku da neće biti proširenja tijekom ovog parlamentarnog saziva, sve zemlje kandidati imaju samo ovaj okvir na raspolaganju i zato je e, bitno da e, postoje strategije poput Jadransko-jonske strategije gdje imamo četiri države članice i četiri države koje nisu u članstvu Europske unije. To je jedinstveni okvir. Svi ministri vanjskih poslova mogu e, ostati za istim stolom, mogu razmijeniti stavove i smatram da je naša moralna obveza da tim zemljama damo osjećaj pripadnosti i da im pružimo nadu za budućnost. Dragi kolege, nalazimo se u ključnom razdoblju kada će ove postojeće strategije početi davati rezultate i bitno je da svi udružimo snage kako bi one uistinu urodile plodom, treba imati dostatni administrativni kapacitet kako bi se dobre ideje pretočile u konkretne projekte. Želim na kraju još spomenuti nešto što nas posebno brine ovim danima, to je izbjeglička kriza, kao što je predsjednik Juncker rekao prošlog tjedna u svom e, govoru u parlamentu. Prvi prioritet danas mora biti rješavanje izbjegličke krize. Ovo je pitanje e, humanit, humanosti, humanog pristupa, ali za Europu je to i pitanje povijesne pravde. Europa je kontinent gdje su gotovo svi u nekom trenutku bili izbjeglice. Ja sam osobno izbjeglica, moja obitelj je otišla iz Kišnjeva kada su Rusi došli, otišli smo u Rumunjsku. Oni su otišli u Rumunjsku kako bi e, kako bi se zaštitili, kako bismo mogli očuvati svoj rumunjski identitet. Dakle, mi smo im spremni pomoći, spremni smo pružiti potporu iz Europskog strukturnog investicijskog fonda 2014. do 2020. 20 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj izdvojena su za mjere inkluzivnog rasta koje podržavaju socijalnu integraciju što uključuje i e, ono koje se odnosi na zakonite migrante, a to je e, razvoj, dakle, odnosno izgradnja, e, odnosno stambeno zbrinjavanje, izgradnja vrtičke infrastrukture. Sutra ću u Luksemburgu pozvati upravljačka tijela Interega kako bi istražili potencijal za davanje potpore toj mjeri u kontekstu novih programa. Izazovi s kojima se trenutno suočavamo, gospodarska kriza, dolazak izbjeglica, sve to e, nas osnažuje u uvjerenju da e, moramo snažnije surađivati. Treba nam više, a ne manje suradnje. Treba nam više, a ne manje Europe. Teritorijalna suradnja je način da ostvarimo snažniju uniju i nadam se da u tom smislu možemo računati na vašu potporu i predanost. Uvjerena sam da zajedno možemo postići taj cilj. Hvala vam na pozornosti i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Kao i obično, nastavit ćemo e, sa komentarima i pitanjima. Najprije riječ imaju koordinatori klubova zastupnika. Gospodin Van je prvima riječ. Hvala lijepa. Atmosfera je kao da smo svi jedna sretna obitelj, Sreta rođendan, tu je bila i rođendanska torta, kamo je otišla ta torta? Da, tu je bila slika torte rođendanske torte. Da, to je bila slika, ali nemamo tortu, nemamo kolače. Da, doista e, to je e, to je bio taj osjećaj. Ja sam već godinama aktivan e, u okviru Interega i dakle doista imam takav osjećaj. Sjećam se da svaki put kada je Europski parlament e, stavio naglasak na ovaj dio kohezijske politike, a ja se sjećam da smo to učinili nekoliko puta, e, došlo je do staranje koalicije na tom, e, u tom, na tom polju. Dakle, doista dijelim vaše poruke. Druga stvar, Što se tiče teritorijalne suradnje, da, to je u redu, kao što ste i vi rekli, ali iza toga e, teritorijalna kohezija, to je nešto što nam malo izmiče. Ako pogledate šesti kohezijski izvještaj, e, tu je Europski parlament već izrazio e, svoje stajalište. Mogu li se pouzdati da će sedmi kohezijski izvještaj biti potpuno drugčiji? E, dakle kohezija kao glavno poglavlje naših e, ugovora i to e, ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija, ali tu teritorijalni aspekt malo izmiče iako je dio toga. Dakle, kako ćemo se tu nositi sa velikim izazovima koji su pred nama u Europi, a ima ih puno. Treća stvar, e, vaša, ovo što ste rekli u vezi sa izbjeglicama, na, e, mislim da je potpuno e, u redu, kao što smo već ujutro i raspravljali, da dopustimo tu jednu fleksibilnost i da čak izvučemo pouke iz ovih prijedloga za Grčku. Tu smo rekli da ćemo ukinuti financiranje. <clears throat> Moj klub zastupnika e, želi reći e, ako je potrebno dajte prijedlog e, da svaka regija ili zemlja kojoj je potrebna financijska pomoć za smještaj ili skrb o izbjeglicama eh, je dobije. Zašto se tako eh, ne postavimo? Ako je novac potreban nekoj eh, zemlji zašto ga ne bismo osigurali? Tu očekujem nove prijedloge od vas kako bismo tu postigli napredak. Sljedeća stvar, jučer smo dobili izvještaja revizorskog suda o javnoj nabavi. Znam da ste radili na tome, e, rezultati nisu bili dobri u četiri zemlje koje su e, obrađene. Da li e, možemo sljedeći put razgovarati o toj temi? Jer tu postoje neki ex ante preduvjeti gdje gdje zapravo se pokazuje da je to problematično i želim da se to, predlažem da se to stavi na dnevni red. Hvala lijepa. Da, na svakom sastanku sa povjerenicom i pripremamo sljedeći sastanak sa povjerenicom. U redu, hvala lijepa, sljedeća govornica. Hvala lijepa. Želim iskoristiti ovu priliku da čestitam na 25 godina uspješnog rada na interegu Ja dolazim iz Saske, to je regija koja sudjeluje u ovom e, programu od 1990. E, Saska e, ima vrlo dugačku granicu sa Češkom i Poljskom i ja prilično dobro poznajem E, ovu situaciju, e, odnosno probleme koji ljude koji žive u tim pograničnim regijama i u njihovo ime se želim doista zahvaliti e, svima koji su zapravo inicirali ovu međuregionalnu suradnju E, mi sad imamo vrtiće, na primjer njemačko-rumunjske vrtiće prije nego što su postojali odgovarajući ugovori međudržavni ugovori, dakle ili na primjer e, suradnju e, službe hitne pomoći. Dakle, tu se nije inzistiralo na E, detaljima kao što su na primjer osiguranje takvi uspjesi nam pokazuju da ne moramo e, prekograničnu suradnju e, organizirati samo na temelju međudržavnih ugovora da je moguća i bez njih kada to ne bismo imali onda e, ne bismo do sada postigli uspjehe koje smo već do sada postigli. Imam jednu molbu s tim u vezi. E, znam da e, se radi na pojednostavljenju i smanjenju birokracije u području strukturne politike, strukturnih fondova. Ja vas molim da nađete načina da upravo malim udrugama, malim općinama se omogući jedna e, vrsta suradnje neopterećena birokracijom, bez popunjavanja dugačkih zahtjeva e, i drugih formalnosti, tako da e, ta ideja prekogranične suradnje koja ponekad nije uopće skupa dobije jednu vjetar u leđa. E, i e, mislim da bi bilo dobro reći i e, našem revizorskom sudu da ponekad neki projekt koji e, košta vrlo malo novaca e, treba jednostavno na tolerantan način tretirati tu se ponekad može potkrasti poneka greška ali mislim da revizori ne bi trebali inzistirati da se u slučaju takvih grešaka novac vraća što se tiče izbjeglica ja bih pozdravila e, kad bismo tu mogli biti fleksibilniji e, kako bismo na bolji način integrirali i smjestili ljude koji e, nam dolaze a ako postoji potreba da se tu upotrebe i sredstva iz strukturnih fondova ja bih željela da tu budemo fleksibilni i da to u buduće sljedećih mjeseci i tjedana omogućimo. Hvala lijepa. Hvala, gospođo Tomašić, izvolite. Drago mi je da ste za temelje stavili izgradnja povjerenja. Jer ako nema povjerenja, sve drugo se ne može graditi. A pošto dolazite iz postkomunističke države kao i ja, ja mislim da ćete razumjeti ovo što vas budem pitala. Nažalost u ovim državama puno toga ovisi u kojoj si političkoj stranci i koja je, koja je stranka na vlasti. Transparentnost baš nije odlika tih država i puno toga se događa da poljoprivrednici, gospodarstvenici, ribari i tako dalje nemaju pojma što se događa. Kad se već dogodi, onda vrhnje pokupe oni koji su bliže vlasti. E, sada mene zanima, da li postoji neka institucija u komisiji koja će takvim ljudima odgovarati na probleme, jer vlast te države sigurno neće. Ovdje nikada ne dobije odgovor, a ljudi se isto tuže kada se obrate komisiji da ne dobiju odgovor. Dakle, oni ljudi koji nisu dio vlasti, oni ljudi koji žele transparentnost, um, a ne dobiju je kome ti ljudi da se obrate. Hvala lijepo. Thank you. Mr. Jako... Hvala lijepa, gospodin. ima riječ. Evo, neću se nadovezati na gospođu Tomašić, jer sam ja dio vlasti, odnosno stranka koja ja pripadam u Hrvatskoj E, ali naravno, evo, kolegica Tomašić ja dobro surađujemo, barem u ovom dijelu e, regionalnog razvoja. Ja bih htio biti e, jako u korist programa Interreg, jer i ja imam, kao i moji prethodnici koji su govorili, sjajna iskustva, osobna iskustva na Interregu. Više od 30-40 programa sam osobno implementirao dok sam bio istarski župan ili predsjednik regije Istre i e, moram reći da naša suradnja e, sa slovenskim i talijanskim partnerima je zaista doprinijela da se mnoge stvari e, brzo, kvalitetno i dobro osmišljeno realiziraju. I zato ovaj, plediram na to da Interreg bude jedna od važnih karijatida E, vašega rada, gospođo povjerenice. Ono što bih htio tu kao možda novu ideju dodati, <clears throat> ili možda ne baš sasvim novu, ali mislim da bi bilo dobro da osim cross-border suradnje dobro osmislimo i mogućnost suradnje onih regija koje su u različitim državama, a zaista nisu jedna do druge. Jer postoje <clears throat> interesi za takvom suradnjom E, na regionalnom nivou sa e, e, državama koje nisu članice Europske unije, a nisu pod svaku cijenu susjedi, odnosno nisu kroz borde, nego su udaljeni po tisuću i više kilometara i možda među njima može biti neka druga država i tako dalje, ali postoji želja za suradnjom. Ja sam imao nekoliko takvih situacija gdje smo imali želju, gdje je bila želja za suradnjom sa raznim državama, e, odnosno regijama iz raznih država koje nisu članice Europske unije, neke su bile i članice. Dakle, da vidimo da li i koji mehanizam da u tom smislu pokušamo ove ovaj, osmisliti, jer mislim da bi to bilo vrijedno i dobro podržati. E, drugo, ono što se tiče makroregionalne suradnje, e, <clears throat> mislim da na tome imamo još dosta posla. Naime, ja sam, e, kao što znate kao što se spomenula, e, gospođa Povjerenici izvjestitelj za jadansko jonsku strategiju Europske unije, ali u tom poslu suočio sam se sa raznim situacijama i vidio sam zanimljive nijanse u razlikama i među nama ovdje. E, dakle, mislim da bi bilo dobro da znamo zaista koji su nam ambicije i ciljevi stvaranja makroregija i koja je uloga parlamenta u tome, što se očekuje od parlamenta jer e, e, upravo pripremajući ovaj dokument kojega ćemo danas e, izglasati vidio sam da postoji potreba da dobijemo odgovarajuće i indicije i inpute da bismo mogli ovdje koncilijantnije donositi odluke i da tako kažem ne razlikovati se previše što se u ovom slučaju ipak djelomično pokazalo. Zadnja stvar Izbjeglička kriza je u Hrvatskoj. No, just, just, just two words. Izbjeglička kriza je u Hrvatskoj u zadnja 24 sata ušlo je 6200 izbjeglica. Pomognite Hrvatskoj jer je počelo dobro, počelo je sa prihvatom izbjeglica za razliku od drugih zemalja ili barem jedne zemlje koja gradi bodlikove žice Izbjeglice su u Hrvatskoj dočekane sa osmjesima i pomoć, pomoć države i policajaca, humanitarnih organizacija, koncerti se pripremaju za izbjeglice. Ja mislim da je to dobar put, međutim nećemo izdržati ako ne dobijemo odmah jasnu pomoć e, e, komisije. I, u tom kontekstu molim vas da, da, da budete vrlo vrlo oprezna i da nam zaista pomognete jer e, e, situacija može naravno i izmaći kontroli jer će ih biti sigurno jako puno koji će doći u hrvatskoj i onda može se sve preokrenuti i nažalost biti neuspješno Thank you. Mr. you take Gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi dali riječ, povjerenice. Mnogi od nas želimo e, dakle poželjeti sretnu obljesnicu Interregu i često kada se nekome čestita može se dogoditi da se pojavi tuga i čini mi se da je Interreg pomalo tužan jer u ovom trenutku vidimo da se podižu zidovi unutar teritorija Europske unije što odgovara upravo što je upravo suprotno samom duhu programa Interreg a to je upravo brisanje granica i zideva, zidova i uspostava mostova suradnje među regijama. Prema tome moramo biti svjesni razmjera trenutnih događanja u kontekstu izbjegličke krize i to uistinu zapravo e, je izazov e, solidarnosti u Europskoj uniji u tom novom kontekstu. Moramo konsolidirati ovaj program i mislim da je potrebno to reći. Riječ je o programu koji je zapravo imao vrlo zanimljivu viziju i bio uistinu avangardan ispred svog vremena. Jer kada vidimo sada izazove e, s kojima se suočavamo i sami ste spomenuli Izazovi poput klimatskih promjena, prirodnih katastrofa, zatim e, izazovi u području zdravstvene skrbi, svi ti izazovi e, zahtijevaju rješenja na svjetskoj razini e, budući da se radi o razmjerima koji prelaze granice jedne zemlje ili jedne regije. Želim iznijeti još jedan komentar, kao što znate već smo u više navrata o tome raspravljali. E, dakle, radi se o poteškoćama s kojima se suočavaju otoci i e, ultraperiferne regije u smislu korištenja svih mogućnosti Interega i prekogranične suradnje. Tijekom posljednjih pregovora Ostvaren je određen pomak, uvedena je određena fleksibilnost, to je istina, mislim da bi trebalo otići i dalje s obzirom da postoji veliki potencijal e, koji treba iskoristiti. I na kraju slažem se u potpunosti s mišljenjem e, kolege Jakovčića da u ovom trenutku moramo e, izići iz obaveza ovih e, rubnih područja i dopustiti suradnju među regijama koje nemaju nužnu zajedničku granicu. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Vana ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, cijenjena gospođo povjerenice. Zahvaljujem vam na vrlo angažiranom pledojeju za više Europe. Mislim da je to osobito važno u, kod pitanja izbjeglica gdje smo sada na probi a tu će igrati ulogu i mora igrati ulogu i kohezijska politika e, kako bi se očuvao, očuvala socijalna kohezija e, što je vrlo važno. Želim reći da e, mislim da ne bi bilo dobro pripremiti, e, pre, upotrebiti strukturne fondove kao e, mehanizme sankcioniranja za zemlje članice. Kohezijska politika je tu da bi se podržalo regije, a ne da se upotrebi kao damoklov mač za neposlušne, e, protiv neposlušnih vlada. Mislim da je mnogo zanimljiva e, ideja o kojoj je govorila i gospođa Krell, da se strukturni fondovi i regionalni fondovi i socijalni fond u potrebe za e, financiranje mjera u vezi sa izbjeglicama e, i zanima me da li tu već ima konkretnih ideja i prijedloga. To bi za nas bilo jako važno. Imam i dva općenita pitanja u vezi sa Interregom, e, to jest u vezi sa teritorijalnom suradnjom, e, a to je jasno pozitivan primjer e, i tu me zanima da li imate ideje u vezi sa suradnjom E, i socijalnih partnera i e, civilnog društva. I posljednje pitanje u pregovorima u vezi sa financijskim okvirom proračun za teritorijalnu suradnju je smanjen. Kako ćete osigurati dovoljna sredstva za ovo, e, ovu suradnju za ovo područje? Hvala lijepa, gospođa Demato ima riječ. Hvala Ponovno nam dobro došla, gospođo povjerenice. Ja ću se nadovezati na pitanje kolegice Vane i osvrnut ću se na pitanje sporazuma o partnerstvu. Pravila o programskom razdoblju 2014-2020 za strukturne fondove za ulaganja predviđaju da programi teritorijalne suradnje neće biti dijelom sporazuma o partnerstvu, no samim uredbama je predviđeno da se u sporazumu o partnerstvu stavi naglasak na e, međusobno dopunjavanje sa programima za teritorijalnu suradnju. Moje pitanje je sljedeće. Smatrate li da je vaša glavna uprava možda već prepoznala neke kritičnosti u vezi sa ovom e, suradnjom i međusobnim dopunjavanjem i što možemo e, učiniti kako bismo to poboljšali, vodeći računa pri tome o potrebi da se uključe gospodarski i socijalni dionici tih dotičnih regija u tu suradnju? Hvala lijepa. Dragi kolege, imamo još 11 imena na popisu onih koji žele postaviti pitanja. Da, gospodine Maskur, vi ste isto na popisu. E, tako da vas molim da budete vrlo kratki. E, moramo ograničiti vrijeme na jednu minutu kako bismo imali dovoljno vremena da nam gospođa povjerenica odgovori na pitanja. Počinjemo sa gospodinom Harimonom. Hvala lijepa. E, cijenjena gospođo povjerenice. Ne moram vam objašnjavati da sam, e, kako sam odrastao u pograničnom području, da sam veliki zagovornik Interega. Dakle, slažem se sa ovim što je rekla kolegica Krell. E, mnogi, e, imam mnogo upita i zamolbi od naših građana koji se žale da na prevelik da je prekomplicirana birokracija i administracija koja je spojena sa e, sudjelovanjem u programima Interega. zato bih vas zamolio da mi kažete što da kažem tim ljudima e, koji žele sudjelovati u tim projektima, ali odustaju od toga zbog e, administrativne, administrativnih opterećenja. Kako da ih uvjerim da ipak E, sudjeluju u tim e, projektima, koji su konkretni koraci e, što da kažem općinama i našim građanima da ne odustanu. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje gospodin Bogović ima riječ. Dva pitanja. Prvo se tiče izbjegličke krize. Ja podržavam ovo što je rekao naš koordinator, gospodin Van Nistelrooy. Isti taj pristup e, bi trebalo primijeniti na izbjegličku krizu kao i na grčku krizu. Moramo naći brza rješenja. Ja sam bio gradonačelnik svojedobno imali smo dobra iskustva u prekograničnim projektima, ali današnji problem je u tome da mnogi prekogranični programi, projekti su zaustavljeni zbog izbjegličke krize, možete li komentirati. Što se tiče Jadransko-jonske strategije, e, četiri zemlje sudjeluju Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija koje nisu članice Europske unije. Da li će taj teritorijalni okvir uključiti i Makedoniju i Kosovo. Što je vaše mišljenje? Da li predpristupna pomoć za zemlje Zapadnog Balkana da li će biti dovoljna ili ne i kako vidite budućnost kohezijske politike, hoće li te zemlje e, moći povlačiti sredstva iz kohezijskih fondova e, kao što su e, to mogle u prošlosti zemlje prije pridruživanja EU. Hvala lijepa, Sljedeći pitanje gospodin Novakov. Hvala lijepa. U periodu od 2007. do 2013 e, gotovo 6000 projekata je financirano e, u ovim programima prekogranične suradnje i većinom se radilo o e, siromašnijim regijama. Međutim, njihovi administrativni kapaciteti su manji i tu ima mnogo i socijalnih i e, ekonomskih problema. U Rumunskoj i Bugarskoj imamo još jedan problem, a to je da nismo u Schengenu e, što nam otežava situaciju. Uglavnom imamo e, probleme zbog različitih procedura i administrativnih procedura s obje strane granice. Dakle, kako Mhm. kanite pojednostaviti standardne procedure kako bi barem s obje strane granice gdje imamo prekogranične e, programe prekogranične suradnje e, između zemalja koje nisu obadvije u Schengenu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Hetman. E, hvala lijepa. Htio bih srdačno zahvaliti na ovoj raspravi i na ovoj vrlo dragocjenoj inicijativi to je opravdano činjenicom da samo 30% stanovnika pograničnih regija uopće znaju za mogućnosti financiranja iz europskih sredstava želim privući vašu pozornost na činjenicu da je tu potrebno više informiranosti i promotivnih kampanja. E, zanima me da li tu postoje analize rezultata regionalne suradnje, dosadašnje regionalne suradnje, e, na primjer uredba 1082 e, Eh, iz, eh, kroz, kroz, eh, iz 2006. Znam da je situacija u različitim dijelovima Europe različita. Vrlo mi je drago što sam čuo da ćemo raditi na smanjivanju birokracije ja imam jedan prijedlog, a to je da se da više povjerenja onima koji rade na e, implementaciji programa. Oni moraju ispunjavati e, mnogo formulara, e, to bi se moglo, taj problem bi se mogao riješiti uspostavom nekih nadzornih odbora oni najbolje znaju kako upotrijebiti novac i kako ukloniti prepreke i uspo, unaprijediti e, proces e, primjene. Sve to skupa predugo traje i na kraju ljudi zapravo izgube volju i odustanu. Da li postoji šansa da se te prepreke administrativne prirode e, uklone? Hvala lijepa podsjećam vas da se moramo pridržavati ograničenja u vremenu, inače nećemo imati dovoljno vremena za odgovore gospođe povjerenice. Gospodin Valkar, selima riječ. E, hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, gospođo povjerenice, dakle, držimo se vremena pređenog za riječ e, i zbog toga Nećemo spomenuti druga pitanja osim ove 25. obljetnice interega. naravno drago nam je zbog toga, a poznajemo i važnost interega za prekogranične projekte. Kada je riječ o krizi izbjeglica, imam nekoliko pitanja za povjerenicu. Prvo, uloga koje bi pogranične regije mogle odigrati u toj krizi također ovisi i o um, mjeri u kojoj se mogu strukturni fondovi iskoristiti za rješavanje ove krize. Dakle, kako će to one moći iskoristiti? To je moje pitanje. Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Drago mi je što smo u prilici obilježiti 25. obljetnicu fonda Interreg. Ja sam imao, obnašao neke dužnosti na lokalnoj razini, pa sam imao priliku pratiti razvoj nekih projekata koji su posebno značajni za otoke i otočka područja. Imam e, neka pitanja za vas. Vi ste rekli da e, na Interreg otpada samo 3% e, proračuna iz kohezijske politike. Zanima me postoji li mogućnost s obzirom na pozitivne rezultate da se da se zapravo iskoriste ovi fondovi da budu operativni. I drugo, sve aktivnosti koje provodimo trebale bi ići u smjeru poticanja gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Mi smo u vrlo teškim poteškoćama, mi koji smo nam vlasti i države nemaju mnogo sredstava i upravo će nam ta sredstva omogućiti da razvijemo politike e, za naš teritorij. Hvala. Hvala gospodin Etheridge. Imate jednu minutu. Neću duljiti. Ovo je više komentar na um, ono što ste vi rekli. Primijetio sam e, zapravo da ovaj program želi ukloniti granice diljem e, Europe i o, to, o tome se svi slažemo. No, što je sa preguraničnim bolnicama? U Ujedinjenoj Kraljevini? znate da imamo nacionalno zdravstveno osiguranje i to je primjer možda različitosti Ujedinjene kraljevine, zato je to organizacija zapošljava tek nešto manje od crvene armije ljudi. Dakle, ako imamo prekogranični scenarij eh, eh, takve razmjene, onda bi to bila međunarodna služba za zdravstveno osiguranje i to bi pre, postalo preveliko opterećenje. Imate li primjer eh, takvog slučaja gdje bi takva prekogranična, prekogranični sustav mogao uspjeti ili zapravo se mogao raspasti upravo zbog prijeva velikog broja pacijenata? Hvala, gospodin Lopez. Muchas gracias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 eh, tratar de contribuir al crecimiento y al empleo sostenible y deben ser nuestra prioridad central. Es esencial conseguir que las euroregiones sirvan de asociación para el crecimiento. To mora biti naš eh, prioritet. Dakle, nove regije eh, moraju imati mogućnost eh, ostvarivanja rasta i zapošljavanja temeljeći se upravo na promicanju znanja i razmjeni znanja. Svi primjeri u kojima postoje elementi koji utječu na jedinstveno tržište, na sustave plaćanja i na provođenje temeljnih e, sloboda e, su svakako što su što je dio ovog programa. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Povjerenice Kretu, dobro nam došli opet. Dopalo mi se to što ste rekli da državljani pripadaju svi istoj obitelji i e, u mojoj zemlji je isto tako. To je činjenica i ako nas dijeli granica s Francuskom i sa Španjolskom. No, kao što je već rečeno, postoje velike prepreke postoje pravne, administrativne prepreke. Naravno, postoje dobri primjeri prekogranične suradnje, no tu postoje prepreke, naročito u području zdravlja, koje e, ipak čini da zdravstvena skrb funkcionira, ali ipak sa velikim poteškoćama. Dakle, dobiti dobru prekograničnu zdravstvenu skrb je teško. Nas to interesira jer smo na kraju video Interregu vidjeli da se ističe važnost lokalnih vlasti, a upravo lokalne vlasti promiču prekograničnu suradnju, a to vrijedi i za moju zemlju. Pohvaljujem ovu inicijativu koja je povedena, ali pitam se kako će se upravljati informacijama koje će se prikupiti tijekom javne rasprave koju ste spomenuli i također koji će biti vaš doprinos toj javnoj raspravi i koju će nakon toga ulogu e, imati Europski parlament. Naravno, s naše strane e, mi ćemo e, podijeliti te informacije putem svih kanala kojima raspolažemo, a spremni smo na suradnju sama kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal prekogranične suradnje. Hvala, gospodine Polčak, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Također želim e, zahvaliti i gospođi Krecu što nas je ponovo podsjetila nakon toliko kratkog vremena. Kada je riječ o Interregu, ja sam e, e, imao prilike podjeti projekt za Interreg na granici između Češke i Slovačke. Želim skrenuti vašu pozornost na pitanje zaštite okoliša koja je upravo ključna u ovom kontekstu. Suradnje između regija može donijeti izvrsne plodove, ali čim se pojavi problem um, u zraku, recimo poput emisija ili onečišćenje rijeka ili ne daj Bože poplava, sve te pojave koje su zapravo ekološke katastrofe mogu naštetiti suradnje između regija. Zbog toga želim zamoliti glavnu upravu za e, regionalnu suradnju da razmisli o zajedničkim pristupima zaštiti okoliša. Mislim da je to doista od velikog značaja za suradnju. I još nekoliko riječi na kraju. Stidim se današnjeg glasovanja sa stajališta solidarnosti zato jer ja sam bio samo jedan od trojice, troje e, čeških zastupnika koji, sam, e, koji su podržali prijedlog komisije. I sjetim se zato jer kohezijska politika upravo služi tome da se uklone razlike i promakne solidarnost u Europskoj uniji. Posljednje pitanje ima gospođa Maletić. Hvala. Ja želim također pozdraviti povjerenicu. Imam e, jedno pitanje koje sebi često postavljam e, kada je riječ o europskoj teritorijalnoj suradnji, a to je sljedeće. Kako ona se može približiti korisnicama, odnosno krajnjim korisnicima? E, navest ću primjer Hrvatske, upravo u vezi sa europskom teritorijalnom suradnjom. Dakle, u osnovi Interreg je jedan od programa u nizu programa europske teritorijalne suradnje, a u Hrvatskoj imamo pet prekograničnih, četiri transnacionalna i četiri interregionalna programa i ti interregionalni programi su novost našim krajnjim korisnicima da su, e, to su interakt i urban između ostalog. Dakle, kada govorimo o krajnjim korisnicima, oni se odmah obeshrabre, zato jer ima toliko smjernica, programa, promjena i oni to ne mogu pratiti. Možda bi trebalo malo više koordinacije u tom kontekstu i također bi trebalo zauzeti jedan e, jedinstveniji pristup, a ne sve raspršavati na toliko programa. Hvala. Hvala na svim vašim pitanjima i mišljenjima. A sada povjerenica ima desetak minuta otprilike za svoje odgovore. Molim vas da budete kratki. Hvala. Kao što sam rekla, doista smatram da je ovo važan sastanak i nastojat ću dati jedan komentar na kraju, ali kao prvo želim zahvaliti svima vama na vašim doprinosima i uzet ću u obzir sve vaše napomene i sugestije. Kada je riječ o teritorijalnoj koheziji, slažem se s tvrdnjom da trebamo biti svjesni činjenice da to nije isto što i teritorijalna suradnja. Naravno, u sedmoj kohezijskoj politici Nadam se da će se e, povesti računa i o ovom pitanju teritorijalne kohezije. Kada je riječ o pitanju fleksibilnosti koje je spomenulo više kolega, evo kao što sam rekla u, u svojem uvodnom govoru, naravno da je pitanje e, migracija važno u ovom trenutku. Mislim da Um, uredbe dopuštaju dovoljno fleksibilnosti zemljama članicama, ali o tome odlučuju zemlje članice. Ako bih usporedila Italiju i Grčku, rekla bih recimo da Italija već koristi sredstva za izgradnju više od 100 skloništa, a Grčka nije iskoristila uopće ta sredstva u te svrhe. No, mi se uglavnom usredotočujemo na integraciju. Našim eh, financijskim sredstvima ne želimo samo e, riješiti problem pojedinaca, nego su ta sredstva namjenjena e, za pomoć siromašnim područjima gdje su sada prisutni migranti. Nastojat ćemo potaknuti zemlje članice da iskoriste sve te fondove, dakle i socijalnog fonda i fonda za regionalni razvoj e, kako bi omogućile učinkovitu integraciju migranata. No, ako smatraju da je potrebno izmijeniti tekuće programe, zemlje članice to mogu učiniti slobodno, to nije nikakav problem i to se može odlučiti od slučaja do slučaja. Kao što znate, mi sufinanciramo prioritete, a ne konkretne projekte. Naravno, e, zemlje članice mogu također financirati migracijske projekte u visini od 100%. naravno, ključno da to budu prihvatljive aktivnosti. Mi možemo pomoći zemljama članicama smjernicama što će se podupirati, što neće. Ja vam mogu reći da ćemo vrlo brzo obraditi zahtjeve za izmjenama ako to zemlje članice zatraže. Kada je riječ o reviziji, naravno, znam da je jučer Revizorski sud podnio to važno izvješće, a u prosincu kada budemo razgovarali o razričnici, sigurno sam da ćemo o tome razgovarati no znate da komisija i revizorski sud imaju isti cilj, a to je zaštita europskog proračuna promicanjem e, zdravog i učinkovitog upravljanja europskim sredstvima i politikama, a kasnije mislim da ćemo imati vremena razgovarati o učinkovitosti naših politika kada budemo zaprimili sva e, izvješća o kohezijskoj politici i kada ih revidira revizorski sud. Gospođo Krelj, Evo, preći ću na svoj maternji jezik. Schimbările pe care cooperarea le-a Što se tiče promjena e, u e, koje su, dakle te promjene su e, zahvaljujući projektima prekogranične suradnje se mogu osjetiti u svakodnevnom životu građana. Dakle, taj efekt je vrlo konkretan, opipljiv. Ja ću pokušati obići što više zemalja E, kako bih vidjela provedbu projekata. Bila sam u Frankfurtu, otišla sam e, također na francusko-njemačku granicu i na neke druge granice. Ne smijemo zaboraviti niti povijest, govorim isto tako i e, bila sam i na hrvatskoj granici gdje su na deseci tisuća ljudi izgubili život kroz povijest i drago mi je što je takva granica sada mirna. Vrlo je čest slučaj da ljudi prelaze granicu s jedne strane na drugu, između Njemačke i Poljske. Na toj granici ljudi odlaze u posjet prijateljima, gotovo svakodnevno prelaze granicu. Što se tiče simplifikacije, htjela bih e, napomenuti da općinske vlasti moraju surađivati jer zbog smanjenja opsega, e, naime ako želimo smanjiti opseg administrativnih e, prepreka i zadaća, to će ovisiti i o međusobnoj suradnji među državama. Države članice moraju prestati dodavati e, dopunske nacionalne kriterije. To je prilika da se sustav pojednostavni i nadam se da ćemo u sljedećem programsku razdoblju kada budemo imali jednostavnija pravila e, da ćemo dakle da će to dati određene rezultate sljedeće godine. Što se tiče povjerenja koje zemlje moraju imati kada surađuju međusobno, gospođa Tomašić je spomenula i istaknula važnost povjerenja e, kada govorimo o rođendanskoj torti, da činjenica je da je najveći dio tog kolača otpada na povjerenje. Ništa se ne može izgraditi. To je glavni povjerenje je osnovni preduvjet. Upućeno mi je nekoliko pitanja o ulozi nevladinih udruga. Da, organizacije civilnog društva sudjeluju u postupku donošenja odluka. Neke države članice nemaju tu tradiciju, e, dakle nemaju tradiciju obavljanja konzultacija s civilnim društvom, no mi u glavnoj upravi ređa stavljamo naglasak na takav pristup. Kada je riječ o novim makroregionalnim strategijama, htjela bih istaknuti da one imaju sve važniju ulogu u, na čitavom sustavu, a u ostalom mi smo ih donijeli na zahtjev država članica, tako da smatram da e, se tu trebaju uključiti države članice kako bi ih u e, istinu uistinu i počele provoditi. Što se tiče konkretnog slučaja Hrvatske, da, situacija je, to je nova paradigma za zemlje istočne i središnje Europe ja bih e, svakako htjela pozdraviti human i civiliziran način na koji Hrvatska prihvaća izbjeglice koji traže bolju budućnost. Europska solidarnost mora biti e, glavni, glavni način postupanja ukoliko ne želimo da svi naši napori u posljednjih 25 godina padnu u vodu. Gospodina Marži, da, u potpunosti ste pravu kada kažete da izazovi ne poznaju granice, niti zagađenje, niti cestovni promet, prirodne katastrofe, poplave i tako dalje. Ultraperiferna područja sastavni su dio e, i zapravo spadaju u obuhvat Interrega. E, naravno uvijek postoji prostor za poboljšanja, međutim želim istaknuti da e, ta rubna područja spadaju u ove programe i dakle imaju rav, uživaju ravnopravan položaj kao i ostale europske regije. Da odgovorim na komentar koji je iznijela gospođa Vana, u potpunosti se slažem s njom kada kaže da je uloga kohezijske politike vrlo jasna, a ciljevi su gospodarski rast, zapošljavanje, smanjenje razlika među regijama i tako dalje. Ne mislim da kohezijski fond može postati instrument eh, koji će se ili oružje koje će se iskoristiti protiv država članica koje se pitaju mogu li eh, dorasti E, izazovima. Mislim da treba pomoći državama da prevladaju poteškoće kako bi mogle e, biti u boljoj situaciji. Ne mislim da je prijetnja povlačenja sredstava iz europskih fondova održiva, za to ne postoji nikakva pravna osnova, a mislim da to nije niti politički održivo. Mislim da treba da trebamo sagledati stvari s distance i vidjeti što se da poduzeti. Što se tiče komentara gospođe Damato, da, koordinacija je važna. Civilno društvo se isto tako ne smije zaboraviti. E, nevladine udruge i civilno društvo sudjeluju na tijelima koja su zadužena za odabir projekata od, za razdoblje 2014. do 2020. godine. Mi se u našoj glavnoj upravi borimo za to načelo svakodnevno. Također mnogo očekujemo od e, javnih konzultacija koje sam spomenula, mislim da je to izvrsna zamisao. Ponekad mi je žao što se ne govori dovoljno o doprinosu europskih fondova, o, tome kako pozitivno utječu na, na svakodnevni život građana. Mislim da su donijeli mnogo toga dobrog u prekograničnim područjima. U Grčkoj sam imala priliku razgovarati s jednim novinarom e, i shvatila sam koliko se Grčka promijenila od kad je ušla u članstvo Europske unije. Ja sam spomenula metro u Ateni i on mi je na to odgovorio da, čuo sam da je Europska unija dala doprinos, međutim 95% financijskih sredstava za financiranje te podzemne željeznice u Ateni zapravo je došlo iz sredstava Europske unije. U potpunosti se slažem s vama da tijekom javnih konzultacija treba potaknuti sve da sudjeluju u njima, svi oni koji rade na projektima i koji e, su stručnjaci u svom području. E, kada je riječ o prekograničnoj suradnji među državama članicama i između država članica i ostalih država, dakle trećih država. Znači to je Jadransko-Jonska strategija primjerice. Što se tiče te konkretne strategije, eh, htjela bih eh, istaknuti da postoje sredstva, neka sredstva i iz regionalnog, sredstava za regionalni razvoj. Međutim, eh, kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana, postoji isto tako mogućnost korištenja fonda za susjedne zemlje. To je jedan specifični fond Netko je spomenuo manje razvijena područja, nerazvijena područja, to su područja koje imaju e, ograničene administrativne kapacitete. U svakom slučaju mislim da ta, da je upravna sposobnost e, mi se učinila ključnom od samog početka mog mandata e, ove dužnosti. E, to je upravna sposobnost je bitnija od novca. Postoji velik broj primjera zemalja koje su dobile novac, ali je novac blokiran u briselskim bankama. Nemaju napravno, naprosto potrebne e, administrativnu sposobnost da apsorbiraju taj novac. Dakle, trebalo bi na tome poraditi. nekoliko ideja koje se pojavljuju e, stalno. Gospodin Masko je spomenuo proračun. Proračun je usvojen, no države članice mogu donijeti odluku o tome da povećaju proračunska sredstva na ovaj ili onaj način. Osobno smatram da je vrlo bitno da se maksimalno iskoriste sredstva, možda sam malo i predugo govorila, ali htjela sam vam također spomenuti granicu između Češke i Slovačke. E, to je još jedan zanimljiv primjer. Imam osjećaj da se problem stalno ponavlja, problem postoji svugdje. Mi surađujemo s povjerenikom Velom da bismo pronašli zajedničko rješenje i to e, na temelju ključa solidarnosti. Želim još samo reći da je očito da neke prepreke ne možemo i nećemo moći prevladati. Primjerice, uvijek postoji jezična barijera. Međutim, mislim da smo ovih posljednjih 25 godina odradili neke ključne korake u smislu promjene mentaliteta, promjene načina razmišljanja u prekograničnim eh, regijama isto tako usklađivanje propisa sa dvije e, strane granice i zakonodavni okvir smo uspjeli dakle uspostaviti ponekad e, ima problema e, koja, koji se koji i dalje postoje u tim područjima. Međutim, smatram da je ova današnja rasprava dala veliki doprinos i obljetnica 25. godine postanja Interrega nam pokazuje da možemo pronaći adekvatna rješenja za zajedničke izazove. U ponedjeljak ću otići u Beč gdje će se također biti jedna obljetnica 25 godina prekogranične suradnje. Ove godine smo usvojili gotovo sve operativne programe za pogranične zemlje, za, naime za zemlje koje se nalaze na vanjskim granicama Unije, Bugarska, Srbija, Grčka, Srbija i tako dalje. Dakle, to su zemlje koje graniče e, sa Europskom unijom. Mislim da i tim zemljama treba e, dati prednost e, jer neke su, neka područja sada imaju posebno veliki značaj s obzirom na aktualno zbivanje. Mislim da vi ovdje u parlamentu, s obzirom na vaše iskustvo na terenu, vi ste jedan veliki resurs, vi imate e, zanimljiva iskustva i mislim da to također e, govori o suradnji, e, o dugoročnosti suradnje između Europskog parlamenta i Europske komisije. Hvala. Hvala lijepo. U ime naših kolega. Želim vam zahvaliti na ovoj izvrsnoj raspravi, vašem doprinosu. I sada smo spremni za pripremu idućeg sastanka i naravno uvijek ste dobro došli u naš odbor. Hvala lijepa, dragi kolege, nastavit ćemo u 15 sati s glasovanjem. Molim vas, ponesite sa sobom svoje kartice. sastanak.